Dear colleagues, please attention, we will start with the committee. Dragi kolege, počet ćemo sa sastankom. E, Paolo, govorit ću e, na španjolskom. Buenas tardes a, todas y a todos en primer lugar. Želim svima dobrodošlicu pogotovo i članovima odbora za poljoprivredu. Drago nam je da sudjelujete na ovoj zajedničkoj raspravi zajedničkoj raspravi Odbora za poljoprivredu i Odbora za prava žena. E, razgovarat ćemo o izvještaju žene i njihova uloga u ruralnim područjima. Riječ je o vrlo važnoj temi i drago mi je da e, na ovoj raspravi sudjeluju oba odbora kako bismo unaprijedili kvalitetu života žena koje žive u ruralnom području. Isto tako te žene trebamo doživjeti kao stvaran potencijal s obzirom na situaciju u kojoj eh, ta ruralna područja danas žive. Njihovi su problemi vrlo specifični, velik broj ljudi se iseljava, demografski izazovi su golemi. Zbog svega toga žena ima sve relevantniju ulogu u takvim područjima. Stoga smatram da će ova današnja rasprava biti vrlo zanimljiva. Kao što sam već rekla, drago mi je da e, tu sudjeluju dva odbora, a da ne duljemo, krenut ćemo odmah e, sa našim suizvjestiteljicama. Najprije ćemo dati riječ gospođi Petir, ona je izvjestiteljica iz odbora za prava žena. Izvolite kolege. Zadovoljstvo mi je predstaviti vam izvješće o ženama i njihovoj ulozi u ruralnom prostoru te ću sa zanimanjem saslušati vaše rasprave. Zahvaljujem e, svima na pomoći oko izrade ovog izvješća, a posebice mojoj asistentici Valentini kao i savjetnici iz IPP-a Kataržini. Uvjeti života na selu razlikuju se između država članica, no tipično za većinu ruralnih sredina jest da nemaju adekvatnu društvenu, socijalnu i komunalnu infrastrukturu kao niti usluge koje su nužne za normalno funkcioniranje svakodnevnog života. Nedostatak osnovnih uvjeta na selu kao i kriza u poljoprivredi razlog su odlaska mladih sa sela što ima direktan utjecaj na provođenje poljoprivredne politike i smanjuje potencijal ruralnih područja. Imajući u vidu da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva glavni nositelji poljoprivredne proizvodnje, a da svega sa oko 30% njih upravljaju žene, smatramo važnim iskoristiti instrumente iz Fonda ruralnog razvoja i potaknuti države članice da uvedu potprogram za žene poljoprivrednice što niti jedna država članica do sada nije učinila. Kako žene na selu nisu homogena skupina već se bave različitim aktivnostima posebno skrećemo pažnju na to da one brinu i o obitelji, mladim i starim članovima, a taj njihov rad je nerijetko nevidljiv što se odražava i na njihova socijalna prava Stoga smatramo da države članice trebaju u potpunosti provesti postojeće zakonodavne akte kako bi se izbjeglo nejednako postupanje i diskriminacija žena. Žene u ruralnim područjima svoju multifunkcionalnu ulogu pokazuju vodeći brigu o proizvodnji hrane, očuvanju tradicionalnih znanja i vještina, vodeći brigu o kulturnom identitetu te o zaštiti okoliša. Zato taj njihov doprinos mora biti prepoznat jer one u bitnom doprinose gospodarskom i društvenom razvoju ruralnih područja. Važno je da države članice osiguraju potpunu informaciju o instrumentima financiranja koji su ženama u ruralnom području na raspolaganju kroz različite europske fondove kako bi se uspostavili bolji životni i radni uvjeti za njih uključujući i pristup obrazovanju te povoljnim kreditima za poduzetnice i nositeljice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Naš je cilj da ruralna područja ostanu dinamična i živa, da se s njima gospodari na održiv način te da i dalje proizvode kvalitetnu hranu za europsko stanovništvo. Stoga je doprinos žena nužan da bi te ciljeve ostvarili. Hvala vam na pažnji i radujem se svim vašim prijedlozima i raspravama. Hvala vam, gospođo Petir. A sada u ime odbora za poljoprivredu riječ ima gospođa Senra eh, Rodriguez. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Hvala eh, svima koji su sudjelovali u pripremi ovog izvještaja. Ja bih se usredotočila na pitanje prava i na situaciju uh, u kojoj žive žene u ruralnim područjima. Kada govorimo o ženama u ruralnim područjima, tu govorimo o vrlo različitim ženama koje imaju vrlo različita zanimanja. No, svima nam je jasno da um, gospodarstvo koje i ekonomija koja će omogućiti um, razvoj ruralnih područja jest poljoprivreda a žene poljoprivrednice još uvijek nama nisu priznata sva naša prava. Stoga se e, nalazimo u vrlo različitim situacijama. Činjenica da smo poljoprivrednice nije priznato i na primjer u obiteljskim gospodarstvima koja, koja zapravo čine veliku većinu u Europi E, u takvim gospodarstvima žene e, nemaju apsolutno nikakvu zaštitu. Na primjer, u obiteljskim gospodarstvima Uglavnom, e, žene nisu te koje su nositelji poljoprivredne proizvodnje i to znači da nemaju prihode. Pravno nemaju pravo na osiguranje niti nemaju pravo na korištenje sredstava iz europskih fondova. E, to ih stavlja u vrlo nepovoljnu situaciju i vrlo često u slučaju razvoda, rastave, i e, u slučaju E, ponekad čak i smrti zbog razno raznih propisa o nasljeđivanju, žene nakon što cijeli život rane, na kraju svega ostaju bez svojih prihoda. Zbog toga sam odlučila raditi na ovom izvještaju i smatram da moramo raditi na e, razvoju pojma zajedničkog e, vlasništva obiteljskih gospodarstava kako bi oba vlasnika uživali jednaka prava i imali jednake obveze. Drugo, E, što se tiče socijalnog osiguranja. Stvarnost koju ja poznajem i koja je vjerojatno ista u brojnim zemljama članicama ovisno o tome kako se vrši e, upisivanje u socijalno osiguranje, vrlo često možemo pronaći e, žene kojima je trebao dugi niz godina da se zabilježe u sustav, zato što je uglavnom e, zabilježen bio onaj koji je vlasnik obiteljskog gospodarstva. I naravno da to onda stvara i tekakve razlike u mirovinama. S druge strane, još jedna stvar koja nas brine kod socijalnog osiguranja jest ta što u ovom trenutku, s obzirom na krizu, moglo bi se dogoditi da e, brojne žene ne budu zabilježene u sustav socijalnog osiguranja. Zbog toga bismo morali na neki način osigurati socijalno osiguranje tim ženama. S druge strane, Drugi ključni aspekt žena, poljoprivrednica i žena koje žive u ruralnom području, se odnosi na javne usluge kako bi im se pomoglo u skrbi e, za starije osobe, zato što, iako to nije naša obveza kao nas žena, zbog uloge koja nam je dodijeljena, to je i dalje naša odgovornost. Žene su te koje se brinu za starije osobe, koje se brinu za djecu, a u ruralnim područjima uglavnom nemamo na raspolaganju e, javne službe koje bi nam u tome pomogle. Za nas i za život žena u ruralnom području je jako važno da se, e, kad je riječ o tim javnim uslugama, razmisli o e, potrebnim specifičnim službama koje će pružiti podršku ženama u slučaju obiteljskog nasilja. ili e, javnih službi koje će raditi na sprečavanju nasilja nad ženama. To su neki osnovni elementi e, koje smo uvrstili u ovaj prijedlog izvještaja. No budući da nemamo jako puno prostora, voljeli bismo e, dobiti što više doprinosa kako bismo unaprijedili ovaj dokument i kako bi ovaj dokument doista pomogao unapređivanju uvjeta života i kvalitete života žena u ruralnim područjima i žena poljoprivrednica. Hvala vam gospođo Senra, a sada da čujemo izvjestitelje u sjeni iz oba odbara. Prva riječ ima gospođa Herans Garcia. Hvala vam. Ja sam najprije htjela zahvaliti dvijema izvjestiteljicama na ovom e, izvještaju. Sigurna sam da to nije bilo niti, e, pardon, sigurna sam da to nije bilo nimalo jednostavno uskladiti mišljenja e, dvaju ovako različita odbora, odbor za prava žena i odbor za poljoprivredu. Ja bih se nakratko osvrnula na određena područja. Na primjer, unapređivanje priznavanja rada žena. Ja ću na tu temu podnijeti nekoliko amandmana i zatražiti da se e, potakne dovođenje usluga i službi koje, koje, koje će ženama pomoći da usklade svoj privatni i poslovni život. To je vrlo teško u, ruralnom području, mislim to je inače vrlo teško, a još je teže u ruralnom području gdje e, takvih službi nema. Zbog toga i dolazi do sve većeg E, iseljavanja žena sa ruralnih područja nego iseljavanja muškaraca zato što je ženama život doista malo kompliciraniji. Zatim htjela bih da tražimo veću vidljivost žena u ruralnom području u ovom dokumentu. Tu recimo se može, mogu spomenuti udruge žena i njihov rad. Ne samo promicanje uloge žena, već e, smatram da bismo trebali više inzistirati na vidljivosti, e, inzistirati na tome da bez rada tih žena da bi, ruralno, da bi život na ruralnim područjima bio daleko gori od onoga kako ga danas znamo. I naravno promicati ulogu žena u e, socijalnom životu sela. Zatim voljela bih da se spomenju i nove tehnologije, te kako te tehnologije mogu pomoći radu žena, e, otvaranje novih tržišta na primjer. Tu je ključno da žena koja ima svoje e, gospodarstvo, ima svoj biznis, da se otvori svijetu i da si može tražiti nova tržišta uz pomoć tih tehnologija. Zatim, smatram da bi trebalo uh, spomenuti i to uh, da bi trebalo imati više žena u odborima za praćenje provedbe E, programa za e, ruralni razvoj, zato što smatram da u ovom trenutku u tim odborima ne sjedi dovoljno žena. Te naravno uz potpuno poštivanje načela subsidijarnosti zemalja članica smatram da zajedničko vlasništvo nad gospodarstvima, kao što je rekla e, Lidija, to se mora postići Mm, to kod nas postoji, sva sreća, ali u brojnim drugim zemljama to nije slučaj i žene zbog toga se moraju nositi sa diskriminacijom. Europska unija bi zbog toga trebala inzistirati, e, promovirati i objašnjavati kako izgleda e, ta situacija te poticati zemlje članice da donesu zakonodavstvo e, na tu temu. Naravno treba inzistirati i na poticanju obrazovnih aktivnosti i za žene i za mlade, zato što žene koje su bolje obrazovane u ruralnom području mogu e, pružati savjete drugim ženama ili drugim muškarcima koji e, nastoje uspjeti u sektoru poljoprivrede ili stočarstva, to bi recimo bilo vrlo interesantno. Ili recimo u slučaju e, agroturizma. Činjenica je da postoji jako puno žena koje vode e, projekte ruralnog razvoja, turizma ruralnog razvoja u Europi i najveći postotak su upravo žene te koje se bave tim aktivnostima. I naravno olakšati pristup eh, zajmovima ženama koje žele biti poduzetnice u ruralnom području. To bi recimo bio eh, jedan vrlo jasan put kako osnažiti ulogu žena u eh, tom području. Evo, ja sam htjela samo opisati u kojem će smjeru ići moje, moji doprinosi i naravno zahvaljujem našim izvjestiteljicama. Hvala vam gospođu Herans, a sada riječ ima gospođa Đufrido. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljicama na pripremi ovog e, izvještaja. Taj se izvještaj bavi dvijema stranama iste medalje. Prva se strana odnosi na žene poduzetnice u poljoprivredi. To su sve one koje nasljeđuju, pokreću ili kupuju dakle, jednom poljoprivredni, poljoprivredni biznis bez obzira na njihovu obiteljsku povijest, bez obzira na to jesu li majke, kćeri, supruge poljoprivrednika. Imamo i takvih žena žena koje su se počele baviti poljoprivredom ili one koje su se oduvijek bavile poljoprivredom. Stoga bih ja e, veći naglasak stavila na gospodarsku važnost žena koje se bave poljoprivredom. A zatim osim njih postoje i žene koje se bave poljoprivredom e, zbog toga što su članice jednog, jedne obitelji koja ima recimo e, poljoprivredno gospodarstvo. Iako nisu nositeljice poljoprivredne proizvodnje ili gospodarstva, njihov njihova je uloga jednako važna. Ja ću u svojim komentarima inzistirati e, na ovoj prvoj kategoriji. Naravno, u potpunosti podržavam izvještaj i smatram da bismo trebali osnažiti poticaje za e, žensko poduzetništvo te naravno osigurati odgovarajuću zaštitu ženama koje rade u poljoprivredi. E, jer moglo bi biti ograničavajuće gledati na žene u ruralnim područjima samo e, kao na članove obiteljskih gospodarstava. To je nažalost rezultat i nepostojanja podataka Zbog toga, kao prvo, smatram da bismo trebali imati e, precizne podatke. E, to bi trebala imati i komisija i zemlja članica. Trebali bismo pratiti broj poduzetnica u poljoprivredi. Moramo znati koji su to brojevi, moramo znati koliko su velike njihove tvrtke i e, njihove aktivnosti. No, osim toga, morali bismo napraviti i jedan korak natrag jer ako je naš cilj emancipacija, ako želimo da žene koje su nevidljive u poljoprivredi postanu nositeljice prava i interesa, u tom slučaju vrlo je važno pravilno educirati te žene. Stoga bi bilo dobro da imamo podatke o pohađanju djevojaka tečajeva ili škola koji su povezani sa poljoprivredom. To je jedno. A drugo, smatram da bi zemlje članice trebale poticati uključivanje djevojčica i žena u poljoprivredu. A ako želimo da te žene budu vidljive, moramo im dati instrumente za rast. Želimo da poljoprivreda bude njihov izbor, a ne nešto što im je nametnuto zbog toga što dolaze iz takve obitelji. Dakle, ako želimo da žene bune emancipirane, moraju imati e, ta prava, a na taj način će onda porasti i sektor u, sektor u kojem rade. Već smo nekoliko puta naglasili da je roza poljoprivreda, održiva poljoprivreda koja više pazi na bioraznolikost. Zbog toga moramo poticati e, žene u poljoprivredi i to na upravljačkim pozicijama moramo osnažiti sve aspekte, dakle pristup zemljištu, pristup zajmovima, multifunkcionalnost, upravljanje i obrazovanje. Uloga koju ženu žene imaju u takvim tvrtkama su viš, više struke i zemlje članice bi to, morale, bi to morale podržati aktivnije. I na kraju, kao što su rekle izvjestiteljica, Moramo više govoriti o socijalnim pravima žena koje se bave poljoprivredom i koje vrlo često nemaju e, nikakve ugovore. Dakle, tema žena u poljoprivredi, dakle, tu moramo inzistirati na njihovoj ulozi, te na profesionalizaciji njihovih zadataka. Jedino će tako e, žene moći postati vlasnice, e, odabrati poljoprivredu, a ne da im se ona jednostavno nameće a lokalne institucije moraju to podržati. I bilo bi dobro da djevojčice koje su rođene u jednoj poljoprivrednoj obitelji, da se same odluče da odu e, studirati poljoprivredne e, predmete i da onda u svoju dakle poljoprivrednu obitelj vrate naučeno i inovacije. Naravno, ništa ne možemo učiniti bez resursa. A to da PSR nije aktivirao sredstva za žene, to definitivno nije e, pozitivno. Dakle, edukacije, pristup zemljištu i pristup zajmovima, sve su to mjere koje moraju donijeti koristi i muškarcima i ženama i poljoprivreda je još uvijek sektor u kojem postoje i tekako velike razlike i to upravo zbog nepostojanja specifičnih mjera. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Tarabella. Molim izvjestitelje u sjeni da ne govore više od tri minute jer u protivnom nećemo svi stići na red. Gospodine Tarabella, izvolite. Chers je Dragi kolege, želim prije svega zahvaliti kolegicama Marijani Petir e, i gospođi Sandra Rodriguez na vrlo dobro obavljenom poslu i mislim da su izuzetno važno vidjeli da se moraju usredotočiti na prepreke u e, ruralnim područjima. Za žene moramo u svakom slučaju se usredotočiti na znači, probleme što se tiče javnih infrastruktura, pristup kreditima i isto tako tako e, vezano uz zemljište kao primarni temelj za rad. Ono što je izuzetno važno je da imamo predstavljanje žena u svim javnim ustanovama i udrugama. Također i e, da ih popratimo u e, svim znači ruralnim djelatnostima. Ono što je izuzetno važno je da e, govorimo o nejednakosti plaća koja postoji između e, muškaraca i žena i e, to je za 10% još više nego u drugim područjima. Radi se također i o statistikama što se tiče vlasništva. Imamo znači nejednak pristup vlasništvu, žena vlasništvu na zemljama, radi se o radnicama koje nemaju svoju pravu vrijednost, one na neki način su zapravo žene ili supružnice osobe koja posjeduje zemljište i moraju imati mogućnost da imaju više prava ekonomske neovisnosti i moramo govoriti o tome da zapravo imamo zapravo e, zajedničko vlasništvo koje postoji u e, Belgiji Isto tako moramo reći da 45% e, ruralnih radnika su žene i moramo u tom smislu omogućiti bolji pristup žena obrazovanju, a Isto tako moramo e, ojačati promicanje primjena e, mjera diversifikacije, govorimo na primjer o agroturizmu i tako dalje, jer te aktivnosti mogu stvoriti dodatne prihode za žene. Nitko ne, može, ne mogu svi e, imati takve aktivnosti, no isto tako to može doprinijeti ravnoteži i usklađivanju privatnog i poslovnog života u ruralnim područjima, posebno na obiteljskim gospodarstvima. Hvala. E, hvala vam gospodine Tarabela, a sada riječ ima gospođa Valjina. <laughs> Muchas eh, Hvala vam. Ja se također pridružujem zahvalama našim izvjestiteljicama. E, naravno da pozitivno ocjenjujemo ovaj nacrt e, izvještaja koji svakako ide u dobrom smjeru. Drago mi je da je uključena i referenca na potrebu da se ženama osiguraju specifična, mm, specifična podrška i to posebno ženama žrtvama nasilja. Mi ćemo podnijeti nekoliko amandmana u skladu sa temama koje su bitne za naš klub. I to će naravno imati veze sa gospodarskom krizom koja stvara visoke stope nezaposlenosti, siromaštva i iseljavanja u ruralnom području. Isto tako, već smo čuli ranije da problem stvara i činjenica da nije velik broj žena vlasnih vlasnik obiteljskih gospodarstava. Stoga ženama treba osigurati bolji pristup zemljištu i to posebice u područjima e, koje, u kojima postoji velika stopa nezaposlenosti. E, možda ne samo kroz vlasništvo zemlje, već i kroz najam ili mm, zajedničko korištenje zemljišta. Govorili smo jako puno i o ženama, izbjeglicama i imigrantkinjama u ruralnim područjima. Isto tako treba, mi ćemo zasigurno spomenuti i e, koji će učinak imati trgovinski sporazum, e, pregovori o trgovinskim sporazumima na e, poljoprivredna područja u Europskoj uniji, to trgovinski sporazumi poput e, TTIP-a i CETE. Eto, to su teme koje su nama iz Ujedinjene ljevice bitne e, i naravno želimo još jednom zahvaliti našim izvjestiteljicama i izraziti spremnost na suradnju. Hvala vam, a sada sljedeći je gospodin Marseljesi. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljicama, gospođi Petir i gospođi Senri. Slažemo se sa njihovim pristupom i naravno slažemo se da e, treba poduprijeti ulogu žena u ruralnom području, budući da su u većini slučajeva muškarci ti koji su vlasnici obiteljskih gospodarstava. To znači da su uglavnom i e, odgovorni za donošenje odluka vezanih uz tvrtke, ali i političkih odluka. Na taj način e, žene postaju manje vidljive, a e, razlika ili jaz u plaćama i mirovinama raste. Mi ćemo dati naš doprinos na temu sadašnjeg poljoprivrednog modela koji je dakle industrijski i koji će zasigurno biti ojačan trgovinskim sporazumima poput CETE i TTIP-a. Taj model će e, također doprinijeti zapravo taj model stvara sve veće probleme sa rodnom nejednakosti zato što sve te aktivnosti su u rukama muškaraca, dakle od strojeva, mehanizacije, e, korištenja gnojiva. A ako je proizvodnja manja, onda ako se dakle pazi na zdravlje, ako se smanji korištenje um, umjetnih gnojiva, to će poboljšati um, zdravlje žena, zato što korištenje tih gnojiva stvara neplodnost kroz žena između ostalih. Um, Stoga mi ćemo naše amandmane usmjeriti kako, dakle, na to kako bi se u Europskoj uniji poljoprivreda okrenula prema održivijem modelu, jer ovaj sadašnji model nije održiv. i mi ćemo inzistirati na uvođenju e, organske, to biološke poljoprivrede, na e, financiranje agroekoloških projekata, na obrazovanju, zato što smatramo da taj model stvara mnogo više radnih mjesta nego industrijski model poljoprivrede. Isto tako želimo da se prestane koristiti e, kemijska sredstva i pesticida. E, te da se koriste druge metode koji su manje štetni za zdravlje, uključujući i zdravlje žena. Isto tako zalagat ćemo se za smanjenje korištenja fosilnih goriva te poticati veće sudjelovanje žena u donošenju odluka. smatramo da bismo e, jedan stavak trebali posvetiti i prevenciju e, nasilja nad ženama, da bi to trebalo biti u jednom posebnom paragrafu, a ne se spomenuti u istom paragrafu gdje se govori o lošoj provednoj povezanosti i isto tako moramo uh, govoriti o unapređivanju javnih usluga u ruralnim područjima, dakle o zdravstvenoj skrbi, obrazovanja, boljih prometnih veza, zato što žene sve to zaslužuju. Isto tako se slažemo da treba poboljšati prikupljanje podataka o ulozi žena u ruralnom području, zatim brojke o nevidljivom radu, te o ulozi žene o ekološkoj poljoprivredi. I na kraju smatramo da moramo unaprijediti radna prava žena, e, zaštititi njihova prava kao nasljednica, olakšati im pristup kreditima i mikrokreditima, jasno priznati njihov nevidljiv rad te osigurati pristup zemlji. Sve su to mjere koje su e, ključne ako želimo osigurati potpunu jednakost muškaraca i žena u ruralnom području. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Selimović, izvolite. Hvala vam lijepa. Na samom početku čestitao bih e, Marijani Petir e, i Marili Di Senli na odlično obavljenom poslu i jako dobrom pristupu ovom e, izvješću, a to je jako dobra podloga. Uloga žena značajno se promijenila u svim zemljama Europske unije a posebno moramo biti svjesni velikog doprinosa koju daju žene e, sektoru poljoprivrede. Međutim, taj njihov doprinos nikada se nije dovoljno cijenio i zapravo se uvijek podcjenjivao. Još uvijek postoji velika nejednakost između muškaraca i žena, a Europa to više ne može prihvaćati. U ovom izvješću zadovoljni smo s time kako se naglašava od samog početka koncept više funkcionalnosti poljoprivrednog sektora, a to obuhvaća ne samo proizvodnju hrane, nego nudi i inovativne rješenje za proizvode i usluge. Ova vrsta gospodarskog potencijala može se iskoristiti kako bi se spriječio odlazak mladih iz ruralnih područja. Eh, koncept multifunkcionalnosti tjesno je povezan eh, sa aktivnom ulogom eh, žena što se tiče oblikovanja politika i strategija. To uključuje odgovarajuće zastupanje interesa u odgovarajućim tijelima kako bi se uzela u obzir ženska perspektiva. E, nažalost, e, utjecaj muškaraca što se tiče poljoprivrednih gospodarstava je pretežit. Moramo promicati održivu poljoprivrednu djelatnost, a to je najbolja metoda koja će nam omogućiti da ruralna područja učinimo prihvatljivim i privlačnim za život žena. Moramo osigurati pristup obrazovanju, u učinkovitom zdravstvu, moramo osigurati prvorazrednu infrastrukturu e, kako bi žene mogle e, odgovarajuće živjeti i poslovati. I zato je jako važno istaknuti upravo takav pristup. Posebno je važno biti svjestan e, važnosti zajedničkog vlasništva nad poljoprivrednim gospodarstvima. U odlomku četvrtom govori se o upravljanju i zajedničkom upravljanju. Međutim, tu moramo biti ambiciozniji. E, nekoliko riječi o inovativnim poduzetničkim e, aktivnostima. Vjerujem u poticanje ženskog poduzetništva i e, njihova aktivna uloga je podloga za budući uspjeh. Uloga žena u ruralnim područjima mora se osnažiti. Poduzetničke aktivnosti na čijem su čelu žene E, kao što je recimo u turizmu, poljoprivredi, trgovini, poljoprivrednim proizvodima, tradicijskim zanatima, sve to može e, dati veliku dodanu vrijednost e, i inovativnu vrijednost isto tako. Zaključno još jednom čestitam i zahvaljujem izvjestiteljicama. Mi ćemo podnijeti neke amandmane u skladu s onim što sam iznio. Hvala. Hvala vam. završimo E, sa izvjestiteljem, u sjeni. Riječ ima gospođa Žitnanska. Hvala vam lijepa. E, Biću kratka. Zapravo smo već imali prvu razmjenu gledišta. Osvrnut ću se na sam izvještaj. E, čestitam izvjestiteljicama. Smatram da je ovo izvješće jako dobra podloga za daljni rad. E, žene u ruralnom području nisu homogena skupina. E, njihov položaj i njihov doprinos društvu je različit i upravo zato ću ja imati određeni broj amandmana. U ovom tekstu većim e, dijelom se bavimo poljoprivredom, iako postoje i neki drugi gospodarski sektori koji zaslužuju našu pozornost, kao što je turizam, poduzetništvo, E, ne smijemo zaboraviti one žene koje svakodnevno putuju u grad kako bi radile u gradu, a isto tako moramo biti svjesni uloge žena koje djeluju na lokalnoj razini i uključene su u politički rad ili su aktivistice. E, zato ćemo imati neke amandmane koji se odnose na žene s invaliditetom e, i žene koje se brinu za članove obitelji koji su bolesni, odnosno su osobe s invaliditetom. Jako je e, važno spomenuti tu skupinu e, jer u ruralnim područjima, posebno u Slovačkoj, vidimo da postoje velike poteškoće što se tiče e, sektora pružanja socijalnih usluga. Postoji prostor za poboljšanje. Tu bih e, posebno spomenula i žene iz romske skupine. U Slovačkoj e, postoje brojne romkinje koje žive u ruralnim područjima i ondje su suočene s ogromnim problemima. Ovo izvješće je odlično i veselim se daljnoj suradnji. Hvala puno, gospođo predsjednice. Vi, ste obavili većinu posla, ja ću pokušati malo nadopuniti vas, a sada gospođa Konstinger ima riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. I ja želim zahvaliti izvjestiteljicama na obavljenom poslu. Jako puno toga što je ovdje predstavljeno smatram iznimno kvalitetnim. E, već smo nekoliko puta razgovarali o ovoj temi na odboru za prava žena. Smatram e, da je potrebno istaknuti e, posao koji je obavila kolegica Marijana Petir. Puno tema smo već spomenuli i moram reći da izrazito podržavamo ono što je navedeno. E, smatram da ako se angažiramo za žene u ruralnim područjima, moramo tražiti daljnje mjere. E, ne možemo puno toga ostvariti ako neprestano ponavljamo jedno te isto, a posebno ako se radi o područjima u kojima Europska unija nije nadležna. E, što se tiče socijalne politike primjenjuje se načelo subsidijarnosti, znači države članice su nadležne za socijalnu politiku. Naravno da uvijek iznova možemo isticati to područje i tražiti da države članice e, provedu svoje obveze, ali moramo sagledati i pozitivne aspekte što se tiče Eh, onih mjera koje mogu pomoći ženama u ruralnim područjima. Moramo vidjeti eh, zašto eh, žene ostaju u ruralnom području i koji su tu bitni aspekti. Tu bih spomenula aspekt digitalizacije. Mlade žene mogu pokrenuti vlastiti posao u ruralnom području i biti neovisne E, na taj način e, se za njih otvara perspektiva i zato smatram da što se tiče ruralnog razvoja i što se tiče drugog stupa iz Fonda za ruralni razvoj postoje brojne mjere koje su usmjerene na ovu ciljnu skupinu žena e, bez obzira na to radili se o prijenosu žena, komunikaciji, uslugama savjetovanja, mjerama investicija, razvoju poduzeća i tako dalje. E, smatram e, da posebno u ovakvim izvještajima, kada se radi o ulozi žena u ruralnim područjima, e, trebamo istaknuti ono što je pozitivno. Postavlja se pitanje tko su oni kojima je to upućeno, jer ako kontinuirano govorimo samo o negativnim stvarima, onda će biti jako teško steći osjećaj za to da su žene zapravo najvažniji stup života u ruralnom području, a mislim da se tu svi slažemo oko toga. Mislim da je to jako važno i zato treba naglasak biti i na inovativnim poduzetničkim konceptima. E, moramo istaknuti ulogu žena u poljoprivrednim gospodarstvima. Postoji različita situacija u različitim državama članicama. To je povezano sa nacionalnim zakonodavstvom e, zakonima o nasljeđivanju i tako dalje. E, međutim, smatram da naglasak trebamo staviti na ono što je pozitivno e, kako bi u budućnosti žene vidjele da mogu živjeti u ruralnom području, a mi ih u tome možemo podržati. Hvala. Gospodin Agno, izvolite. Mislim da smo čuli jako dobru argumentaciju. Postoje određene stvari gdje postoje velike razlike između država članica što se tiče vlasništva nad zemljištem i zapravo ovaj odbor nije nadležan za uvođenje promjena u pojedinim državama članicama što se toga tiče. Očito je da postoje ogromne razlike među državama članicama što se tiče poljoprivreda i tretmana žena u tom segmentu. Slušao sam ono što je govorio kolega o razlici u plaćama između muškaraca i žena. U mojoj zemlji to ne postoji, vidim da toga nema. Ja zapošljavam jako puno žena i naprosto plaća je ista. E, i mislim da je to isto u cijeloj Ujedinjenoj kraljevini. Međutim, postojali su svojedobno razlozi za to. Sjećam se toga. E, e, kada govorimo o vrećama od 100 kilograma ili o teškim balama, sjena koje je trebalo podići na traktor. E, to je nešto što žene nisu mogle raditi i zato su muškarci bili plaćeni više i zapravo ta ideja razlike u plaći potječe iz tih dana iz prošlosti. E, izvjestiteljica je govorila o sredstvima iz stupa drugog e, koja trebaju e, biti usmjerena na žene, a to graniči sa diskriminacijom. Ona može naravno reći da se predviđaju sredstva za mlade poljoprivrednike, a sada govorimo o ženama i onda to nije diskriminacija. Međutim, razlika je u tome što govorimo o onima svima koji su mladi, i muškarcima i ženama i zato trebamo biti vrlo pažljivi kako ne bismo otišli u drugu krajnost a e, krajnji primjer e, bi bio sljedeći. Ako neka žena naslijedi 500 hektara i onda traži e, bespovratna sredstva iz stupa 2 dobije ta sredstva zato što je žena, a muškarac koji podnese isti zahtjev ne dobije sredstva onda e, tu moramo biti oprezni jer to može također dovesti do diskriminacije. A osim toga kad govorimo o poljoprivredi, nije to e, zanimanje, to je profesija, e, posao u kojem ostvarujete određenu proizvodnju i zato mislim da tu zapravo postoji jedna zabluda zanimanja su konzultanti i neka druga zanimanja, ali kada govorimo o poljoprivrednicima, e, to je nešto drugo. To je naprosto struka. Hvala. E, hvala lijepa. Moram reći da je ovo vrlo zanimljivo izvješće. E, nešto o čemu moramo ne samo razgovarati, nego moramo i osvijetliti neka pitanja. Međutim, e, nažalost, e, puno ovih tema je izvan područja nadležnosti Europske unije. E, međutim, postoji nešto što jest unutar područja nadležnosti Europske unije, a to je štednja i stvaranje situacija kao što je ona u mojoj zemlji, u području iz kojeg ja dolazim, gdje više nemamo rodilište jer se više ne možemo priuštiti rodilište u ruralnom području. Ako se bavite poljoprivrednom i žena ste, bilo bi lijepo kada bi bolnica bila u blizini. A ondje gdje se ja nalazim treba vam dva i po sata e, cestom da dođete e, do bolnice. To baš nije ohrabrujuće. E, postoji neka logika zbog koje su se zatvorile bolnice. E, tobože ljudi napuštaju ruralna područja, a zapravo je ovo nešto što dovodi do toga da ljudi odlaze. Kako očekivati od ljudi da ostanu u ruralnim područjima ako nemaju osnovne objekte i usluge? E, moramo osigurati da bolnice opstanu i u ruralnim područjima. Hvala. Dziękuję. Pan Hvala lijepa. E, zahvaljujem svima koji su E, izradili ovo izvješće. U ime e, svog kluba zahvalio bih posebno gospođi Petir. E, nadovezao bih se na ono o čemu je govorila Elizabeth Köstinger. Postoje razno razne situacije u Europi, a poljoprivredna politika je uvelike nacionalno pitanje. Početkom 90-ih sudjelovao sam u aktivnostima kada je naše nacionalno poljoprivredno zakonodavstvo bilo izmijenjeno. Mi smo za zajedno sa svim e, demokratskim strankama dogovorili da moramo imati e, obvezno osiguranje za e, poljoprivrednice. Žene su se ljutile zato što su morale plaćati obvezatne doprinose. Država je uplaćivala određeni dio, ali one su morale uplaćivati svoje doprinose. A kada razgovaram sada sa ženama koje su se tada žalile što moraju plaćati obvezne doprinose, one su danas sve jako sretne i zadovoljne što dobivaju mirovinu. I zato e, mislim da je potrebno na nacionalnoj razini donijeti odgovarajuće odluke kako bi žene u ruralnom području bile osigurane do svoje starosti. E, što se tiče prethodnih govornika i što se tiče e, poljoprivrednog i ruralnog područja, situacija u Europi je različita. Ja dolazim iz poljoprivrednog područja u Bavarskoj. Imamo nezaposlenost od 1,7%. Morate obaviti svoje poslove i zadatke na licu mjesta. Ne, ne možete samo kritizirati neke druge. Morate na lokalnoj razini poduzimati odgovarajuće mjere. Ne možete kritizirati Europu ili Brisel Morate sami na licu mjesta, na lokalnoj razini provoditi mjere kako bi ruralno područje imalo budućnost i kako bi ondje ostale žene, a one daju veliki doprinos i osiguravaju da ruralno područje funkcionira i da e, poljoprivredna gospodarstva na selu funkcioniraju. Hvala vam. Evo ja ću se vrlo kratko osvrnuti na neke detalje zato što smatram da je već većina toga spomenuta. Ono što je važno u ovom izvještaju jest da napravimo pravilnu dijagnozu situacije žena u ruralnom području. Istina je da postoje očite razlike kad je reč o određenim teritorijama teritorijima, no postoje određeni problemi koje smo spomenuli u raspravi koji su očito svima zajednički. recimo sve ono što se odnosi e, na jaz u plaćama, na pomirenje obiteljskog i profesionalnog života, na olakšavanje pristupa javnim uslugama. I smatram da moramo stvarno napraviti pravilnu dijagnozu e, uvjeta u kojima žive žene u ruralnom području. Neki su e, spomenuli i e, oblasti. Naravno, svima nam je jasno koje oblasti imamo mi kao europske institucije, ali isto tako valja se prisjetiti da je jednakost između muškaraca i žena jedna od temeljnih vrijednosti u Europskoj uniji. Upravo zbog toga moramo promicati politike mi iz institucija kako bi se e, ostvarila jednakost između muškaraca i žena. Stoga smatram da budući da mi u parlamentu, ako već imamo mogućnost napraviti ovakav izvještaj na vlastitu inicijativu, da onda tražimo e, provođenje politika koje će dovesti do ostvarivanja jednakosti žena i muškaraca u ruralnom području. Eto, to je odgovor na ovlasti. Što se tiče ovlasti, naravno da mi možemo e, dati preporuke zemljama članicama, o tome koje politike moraju provoditi ako žele ostvariti e, jednakost između muškaraca i žena. To je, ja mislim, važno i to moramo istaknuti u izvještaju. To su učinile i naše izvjestiteljice i ja sam sigurna da ćemo i svi mi ostali zastupnici e, se složiti sa takvim prijedlozima. Hvala vam. Hvala vam puno. E, ne vidim da je itko drugi zatražio riječ onda ću sada zatražiti od e, predstavnika Europske komisije da uzmu riječ želite li sudjelovati u ovoj raspravi. Izvolite. Hvala vam. Ja neću dodati ništa puno svemu onome što je do sada rečeno. Izvještaj je odličan, komentari zastupnika su također odlični i mi se iz komisije slažemo sa većinom e, komentara koje smo čuli. Ja mislim da mi imamo na raspolaganju instrumente koji mogu biti vrlo e, učinkoviti ako zemlje članice i regije to žele. Zbog toga smatram da je itekako točno privući e, pozornost regija na te instrumente, posebice na politike ruralnog razvoja koje nude čitav niz mogućnosti za unapređenje uvjeta života žena u ruralnim područjima i koje će učiniti ruralna područja mnogo atraktivnijama. Na primjer, spominjali smo osnovne usluge, e, osposobljavanje, obrazovanje, e, podrška razvoju poljoprivrednih tvrtki i poljoprivrednih gospodarstava, te sve veće vlasništvo, vlasništvo žena na tim gospodarstvima, to se sve može vrlo jednostavno postići i može uvelike doprinijeti e, razvoju. Ja imam jedan san, a to je da da potaknemo digitalizaciju ruralnog područja, to je također već spomenuto. Ja sam uvjeren da digitalizacija može promijeniti mogućnosti koje se nude ženama u ruralnim područjima. Tako da e, i u tom smislu moramo inzistirati. I još jedna stvar koju želim e, istaknuti. Financijski instrumenti e, koje sada razvijamo mogu doprinijeti e, riješiti probleme pristupa kreditu od strane žena i na taj način pružiti podršku ženama u ruralnom području. Hvala vam. Hvala vam puno. Sada bih e, tražio od izvjestiteljica da uzmu riječ. Prvo, gospođa Senra, izvolite. Hvala vam. Pa ja zapravo mislim da nemam puno što za dodati. Želim vam svima zahvaliti na raspravi, e, svima zahvaliti na sudjelovanju. Mislim da postoje određeni aspekti ovog izvještaja oko kojeg se svi slažemo i to treba produbiti. I na kraju ja se nadam da ćemo dobiti sve vaše doprinose i jako puno vaših amandmana kako bismo svi zajedno unaprijedili ovaj dokument. Eto, toliko od mene. A sada gospođa Petir, izvolite kolegama koji su se danas uključili u raspravu sa svojim doprinosom i svima koji će podnijeti amandmane. Htjela bih samo još jednom naglasiti da u okviru eh, Europskog eh, fonda za ruralni razvoj postoji subprogram za žene kojeg države članice nisu implementirale da bi eh, odgovorila kolegama koji su doveli u pitanje e, korištenje tog programa, moram reći da za njegovo korištenje postoje dva uvjeta a to je nediskriminacija i ravnopravnost tako da sasvim sigurno ukoliko se takav program uspostavi u državi članici on neće ići na štetu e, muškaraca jer su uvjeti za njegovo provođenje nediskriminacija i e, ravnopravnost. Rekla bih da je ovdje bilo e, i možda nekih primjedbi da se izašlo van okvira e, za koje je nadležna Europska E, unija. E, mi smo se strogo vodile načelom supsidijarnosti i u onim segmentima za koje e, smo uočile da postoje problemi smo dale određene preporuke. Dakle, mi smo svjesni da mi ne možemo državama članicama se miješati u područje njihove nadležnosti, ali isto tako ako uočimo probleme onda je E, sasvim sigurno korisno da na njih e, također upozorimo. I željela bih samo e, naglasiti da je ovdje bilo i određenih prijedloga odnosno najava za amandmane za koje mislim da izlaze bitno izvan okvira ovog izvješća jer doista smatram da ukoliko odemo u širinu i počnemo se u ovom izvješću e, baviti e, trgovinskim sporazumima ili nekim temama koje su u nadležnosti posebnih delegiranih akata e, poput ekološke poljoprivrede ili nekih drugih segmenata onda to izvješće više neće biti e, autentično izvješće kako smo ga zamislili, za kako smo e, dobili povjerenje, pa bih evo svakako molila kolege e, da se drže nadležnosti ova dva odbora i samog naslova kod predlaganja amandmana. Hvala lijepo. Także i Hvala vam puno. Ja bih e, također želio zahvaliti i čestitati izvjestiteljicama. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Moramo također uzeti u obzir sav napredak i uspjehe koje smo postigli u prošlosti. Mi također imamo jednakost. Već smo se borili protiv diskriminacija. Naravno ima određenih slučajeva toga, no mi se u svakom slučaju mobiliziramo na tom području. No što se tiče većinske prisutnosti muškaraca to je također povezano sa e, prirodom ovog zanimanja. Možemo reći žena e, također e, daje cijeli niz drugih usluga koje izlaze iz okvira čiste poljoprivrede i također e, privređuje dodatne prihode. Kad govorimo o digitalizaciji, to je izuzetno važno i uloga digitalizacije je nešto od suštitnog značaja. U svakom slučaju moramo podsjetati činjenicu da je situacija se uvelike e, promijenila. Ja se sjećam da je moja mama morala raditi 40 ili 50 godina. Situacija se poboljšala, no to ne znači da ne možemo i dalje napredovati. Moramo u svakom slučaju naglasak e, staviti na obrazovanju, pristupu javnim uslugama, pristup e, kredita i tako dalje. Želim vam reći da što se tiče roka za podnošenje amandmana radi se o 14. studenom E, mislim da ćemo u veljači usvojiti ovo mišljenje. Želim vam još jednom zahvaliti na primjedbama. Zahvaljujem također e, gospođi predsjednici što nas je ugostila u okviru ovog odbora i mislim da ćemo zajedno postići puno. Hvala.